Dobar dan, možemo započeti sa poslijepodnevnim dijelom sastanka ovog odbora. još nisu pristigli svi rezultati glasovanja i ja ću ih e, onda najaviti na kraju sastanka zajedno sa rezultatima sadašnjeg kruga glasovanja. Evo, da provjerimo imamo li korum. Imamo. Nastavljamo s glasovanjem kao i obično putem glasovanja na daljini o točkama broj 10 uspostava europskog mehanizma za vladavinu prava i pravilne temeljna prava. je gospodin Verken, broj 11, nova industrijska strategija za Europu. je gospodin eh, Lebredon, broj 12, umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru. je gospodin Džambacki i 13, umjetna inteligencija o kaznenom pravu i njezina primjena od strane policije i pravosudnih tijela o kaznenim stvarima. Izvjestitelj opet gospodin Džambacki. Eh, želim pitati izvjestitelje, žele li sada uzeti riječ? Ako želite uzeti riječ, molim vas da dignete ruku. U redu. Možemo pristupiti glasovanju. Glasovanje će biti otvoreno od 17 do 18 sati i kao što sam rekao, na kraju sastanka objavit ću rezultate oba kruga glasovanja. Samo oni zastupnici čiji su nam imena prijavili klubovi zastupnika imaju mogućnost glasovanja i samo će se njihovi glasovi računati. Također, zastupnici koji žele sudjelovati u glasovanju trebaju biti ili prisutni ovdje u sali ili na udaljenosti tijekom sastanka kako bi se njihov glas računao. I to bi bilo to. Dakle, nastavljamo, prelazimo na točku broj 14. Gospodin Borken. Želite li uzeti riječ, gospodine Velken? Da. Ispričavam se. Nažalost, nemamo sliku. Samo trenutak. Sada se idemo. Da, evo, prebacio sam. Samo jedno pitanje. Prije nego što pristupimo konačnom glasovanju, trebamo čuti rezultate prvog kruga za glasovanja, ne? Absolutely, my mistake. Uh, Ispričavam se, ja sam pogriješio. Objavit ću rezultate glasovanja o amandmanima u 17 sati i u tom trenutku će biti još drugi krug otvoren. Loše sam objasnio. Hvala vam što ste na to ukazali. Mr. you want to take the floor? Gospodine Le htjeli ste riječ? Oui, monsieur le président. je... Da, gospodine predsjedniče, ja bih nešto rekao vezano uz postupak e, glasanja. Mislim da nije bilo dovoljno vremena između glasanja o amandmanima i glasanja oko konačnih tekstova. Zbog toga ćemo glasati o konačnim tekstovima, a nećemo moći vidjeti koji amandmani su usvojeni, a koji su odbijeni. A to zapravo uvjetuje i ono kako ćemo mi e, glasati. U tom smislu je to nemoguće. Mi smo sada e, u zasjedanju i jednostavno ne možemo sad onda to analizirati u trenutku dok zasjedamo. Ono što ja sugeriram je da treba imati vremena prije glasanja o amandmanima, a nakon toga glasanje o konačnom tekstu. Ja čak govorim o dva dana. To e, može isto tako e, omogućiti tajništvu da na bolji način to organizira Europa isto tako ima demokratski e, deficit i ovime to ne poboljšavamo. Hvala. Merci, merci. Donc je à la fin alors. Gracias, Hvala, gospodine Breton. E, razumio sam što želite reći. Ponekad, nažalost, e, smo u vremenskoj sisci. E, bez presedana sada istražujemo najbolja rješenja za budućnost. Vi ste u pravu u vezi sa postupkom. Kada budemo saznali rezultate glasovanja od jutros, priopćitemo ih i onda ćemo dati 40-50 minuta klubovima do 17.45 kako bi raspravili o tome i onda ćemo rezultate završnog glasovanja priopćiti pismenim putem, odnosno elektroničkom poštom. I nastojat ćemo izbjeći ponavljanje ovakvih situacija u budućnosti. Želi li još tko uzeti riječ o tome? Molim vas da to sada učini. Dakle, tako ćemo postupiti. Ne želim prije priopćenja rezultata glasovanja započeti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Dakle, pričekat ćemo još pet minuta rezultate i kako ne bismo prekidali one koji će kasnije držati izlaganje. Hvala.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 It's okay. Okay. We have the results of this morning vote. Imamo rezultate jutrošnjeg glasovanja. Evo samo ću dati kratak pregled. Točka treća, uspostava novog mehanizma za demokraciju, i vladavinu prava i temeljna prava. Usvojeni amandmani, kompromisni amandman 1 i 2, amandmani 31, 33, 35, kompromisni amandman 3, amandman 44, 45 i kompromisni amandman 4, Amandman 56. kompromisni amandmani 6, 7 i 8, amandman 76. kompromisni amandman 10. i 12. Amandman 78. prvi i drugi. Zatim četvrta točka dnevnog reda, nova industrijska strategija za Europu, gospodina Lebretona. Usvojeni amandmani su E, stavak prvi, 90, e, drugi dio, 16, 17, 18, 19, 19 drugi e, dio prvi, drugi, drugi, amandmani 24, 26, 33, 35 36, kompromisni amandman 31, 32, 1 i 2,

Da, prevoditelji mole da usporite. Zatim točka broj pet. Umjetna inteligencija u obrazovanju i u kulturnom sektoru gospodina Čambackog. Usvojeni amandman i kompromisni amandman 1. 23 za, protiv 2 e, i nema suzdržanih. Zatim kompromisni amandman 3. 20 za, 5 protiv e, i šest suzdržanih i kompromisni amandman četiri.

55, 56, 57, 58, 60 i 61. Zatim točka šesta, umjetna inteligencija u kaznenom pravu i njeno korištenje od strane e, policije i pravosudnih vlasti u kaznenim stvarima. Gospodin Žambacki, imamo 25 ukupnih glasova, 23 su bila valjana. Kompromisni amandman 1, 22 za, 1 protiv, ostali suzdržani. Zatim kompromisni amandman 2, 21 za. Kompromisni amandman 3, 13 za, 6 protiv, 4 suzdržana. Kompromisni amandman 4, 21 za, 1 protiv, 1 suzdržani. Kompromisni amandman 5, 21 glas za, 1 protiv, 1 suzdržani. Kompromisni amandman 6, 14 za, 9 protiv.

Ukupno 24 glasa, 22 valjana, 21 za, 0 protiv, 1 suzdržani. Dakle, usvojeno je. Točka osma, suradnja između sudova zemalja članica u izuzimanju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima. 24 glasa, 22 valjana, 22 za, što znači da je usvojeno i sada, budući da nemamo previše vremena. zbog e, velikog broja glasovanja i stoga što smo obećali da ćemo za sljedeće glasovanje nastojati riješiti ove postupovne probleme koje smo imali danas. E, sada ćemo otvoriti glasovanje za danas poslije od 17.45 do 18.45 sati. Dakle, glasovanje će biti otvoreno jedan sat. Kako bi vaš glas bio valjan, morate biti ili u prostoriji ili biti spojeni putem interneta tijekom trajanja glasovanja. Tajništvo će poslati rezultate glasovanja svima putem elektroničke pošte. A sada prelazimo na točku broj 14 dnevnog reda. To je predstavljanje od strane Komisije studije o poboljšanju financijske sigurnosti u kontekstu direktive o odgovornosti za okoliš i osnivanje direktive o kaznenim dijelima protiv okoliša. Dakle, komisija je poduzela predstavljanje ove studije o kaznene odgovornosti u slučaju štete na okoliš e, u svibnju 2020. godine i evaluaciju direktive o, kaznenim djelima protiv okoliša koja je u završnoj fazi i treba se objaviti ovoga mjeseca. Ova rasprava danas bit će korisna za daljnji rad odbora u ovom pitanju i zato želim zahvaliti e, govornicima iz komisije koji su ljubazno e, prihvatili naš poziv. Dakle, pozdravljam gospođu Claudio Cortez, referenticu u Digi Justice u jedinici 1 i zatim e, gospodina Heneka Laureza iz e, Digi Environment i gospodina Hansa Lopatu, referenta iz Digi Envy za politička pitanja. Gospođa Hortas će se usjeti, usredotočiti na evaluaciju direktive o kaznenim djelima protiv okolišta, a gospodin Lopata će govoriti o financijskoj sigurnosti. Budući da nam vrijeme izmiče, molim svakog govornika da se ograniči na 8 minuta, onda ćemo otvoriti raspravu. Gospođo Lausen, gospodine i izvolite, imate 8 minuta. Hvala gospodine predsjedatelju, dobar dan svima. Čujemo li se? Da, čujemo se. Evo samo nekoliko riječi o pozadini, odnosno zašto je potrebna financijska sigurnost e, za odgovornost u zaštiti okoliša. To je jednostavno jer financijska sigurnost operatora koji mogu prouzročiti štetu u okolišu može biti takva da oni trebaju raspolagati dovoljnim sredstvima za pokrivanje te štete i naravno to je slučaj onih poduzeća koje imaju dovoljno financijsku sigurnost, da mogu pokriti eventualne štete i na taj način e, se možemo osigurati da se provodi dobra praksa. Dakle, bez e, dovoljne financijske sigurnosti bilo kakav sustav odgovornosti za okoliš možda neće niti funkcionirati. Što predviđa direktiva o odgovornosti za okoliš, što ona sadrži? Zemlje članice trebaju osigurati da da instrumenti financijske sigurnosti se razviju na način da operatori raspolažu dovoljnom količinom sredstava, ali o tome će zemlje članice same odlučiti. Jedna trećina zemalja članica je odlučila uspostaviti obvezu financijske sigurnost na nacionalnoj razini, a dvije trećine zemalja članica je uspostavilo dobrovoljne sustave, što znači da se oslanjaju na kretanja na tržištu. Komisija je istražila stanje u vezi sa financijskim e, sigurnostima u kontekstu direktive odgovornosti za okoliš već dva puta. U pripremi prvog izvješća komisije 2010. godine o učinkovitosti sanacije okoliša i dostupnosti financijskih sredstava i komisija je tada zaključila da je da bi bilo preuranjeno izvlačiti pouzdane zaključke. Drugi puta je to bilo 2016. godine, tada je komisija zaključila da je u međuvremenu došlo do brojnih pozitivnih pomaka, naročito kada je riječ o dostupnosti financijske sigurnosti na nacionalnoj razini i europskoj razini, ali ne e, u, u dovoljnoj mjeri kada je riječ o potraži za financijskom sigurnošću. Dakle, morali smo izraditi novu studiju i to sa dvostrukim ciljem. Dakle, prvo u cilju poboljšanja dokaza, odnosno kako bismo ažurirali ili se upoznali sa stanjem u svakoj zemlji i članici na nacionalnoj razini kako bismo uvidjeli što se događa u području financijske sigurnosti i koji je bio razvoj događaja u posljednjih deset godina i Zapravo nam je cilj bio praktičan, odnosno poboljšati situaciju u vezi sa financijskom sigurnošću, time što ćemo donijeti preporuke i prijedloge o tome što se može učiniti na temelju važećeg zakonodavstva kako bi se prevladale neke poteškoće i nedostaci u tom pogledu i kako bi se riješila situacija u vezi sa financijskim sigurnostima. Sljedeći slajd, molim. Ova studija koju smo naručili je bila sveobuhvatna i vrlo kvalitetna. Temelji se na empirijskim istraživanjima, što uključuje brojne razgovore sa stručnjacima, upitnike, radionice sa stručnjacima i rezultat studije je izvješće i u dodacima ono obuhvaća 28 e, izvješća zemalja članica što uključuje Ujedinjenu kraljevinu. To je u prvom dodatku. U drugom e, dodatku imate sažetak svih izvješća i u dodatku trećem imate sažetak odnosno popise i potražnje i dostupnosti za razlike oblike osiguranja u slučaju štete u okolišu. Evo ovdje možete vidjeti i sadržaj, dakle glavno poglavlje je ovo treće od koje se odnosi na potražnju i dostupnost e, ovakvih instrumenata u, u zemljama članicama. Treba razlikovati između e, responsibility i liability na engleskom jeziku. Dakle, responsibility podrazumijeva sigurnosne instrumente koje eh, obuhvaćaju već eh, poznate odgovornosti, odnosno takozvane sigurnosti, eh, recimo troškovi za zatvaranje nekog pogona ili rudnika ili odlagališta i slično. I u tom slučaju kada je riječ o odgovornosti za okoliš, trebate imati osiguranje jer samo će osiguravatelji mogući pokriti ovakve oblike štete, odnosno ako je sigurno da odlazite recimo iz jednog rudnika da ćete ostaviti sa sobom nešto što treba sanirati. Dakle, to treba predvidjeti na samom početku ili tijekom samih operacija i to mora biti aranžman koji će omogućiti osiguravateljsko pokriće sa odgovarajućim jamstvima u kojem slučaju ako je riječ o obvezujućem jamstvu, recimo možete imati bankovna jamstva ili pričuva ali to je manje sigurno i to e, stavlja na raspolaganje manje sredstava. Dakle, za ovakve oblike odgovornosti to je jedin mogući oblik osiguranja. Zatim, e, kada je riječ o osiguranju za pravnu odgovornost, odnosno liability, to je rezultat studije. Dakle, imate tri oblika osiguranja. Prvi su najbitniji, a ovaj posljednji je gotovo zanemariv. Naime, imate police za osiguranje odgovornosti za okoliš ili e, police opće odgovornosti za, e, sa mogućnošću obuhvaćanja e, odgovornosti za okoliš. Ove prve su ciljani proizvodi mogu se lako sastaviti kako bi obuhvatile takve oblike štete u okolišu, a opće police za osiguranje odgovornosti općenito postoje, ali pitanje je mogu li se i proširiti na ovakve štete i uglavnom one postoje kako bi pokrile štetu na materijalnim dobrima ili ponekad gospodarske gubitke. I to se može proširiti također i na štetu u okolišu u okviru direktive. Uglavnom se to odnosi na procjene onečišćenje recimo u odlagalištima i u nekim zemljama nisu pogodne za ovakve štete. Zatim, dodatak za štete u okolišu je također vrlo ograničen, tako da to možemo preskočiti za sada. Kao što sam rekao na početku, otprilike jedna trećina zemalja članica razmatra obvezne sustave, ali nisu se usmjele u tome. Zapravo samo četiri zemlje članice se uspostavile jedan takav funkcionalan sustav obvezujućeg osiguranja, a to su Češka, Portugal, Slovačka i Španjolska. I zatim tu je Irska koja je s vremenom uspostavila jedan hibridni sustav eh, koji obuhvaća štete u okolišu i odgovornost za štete u okolišu. Ovih eh, pet sustava djeluje u okviru obvezatne, obvezatnog osiguranja i zatim imamo primjere iz Italije i Poljske koje imaju obveznu financijsku sigurnost e, koja je proširena također i na odgovornost e, iz ove direktive. Dakle, e, ove zemlje članice se mogu računati kao zemlje članice koje imaju obvezujući ustav koji doista i funkcionira. Ovo je samo pregled samostalnih polica za osiguranje. Kada je riječ o dostupnosti, evo vidite ovdje na slajdu, imamo niz zemalja gdje su vrlo dostupne takve police, zatim neke zemlje gdje je dostupnost ograničena i zatim u posljednjem redu su zemlje gdje nema takvih polica ili je do njih vrlo teško doći. Zatim potražnja. To također e, razmatramo jer sustav učinkovito funkcionira jedino ako postoji i dovoljno potražnje za ovakvim instrumentima Dakle, ni u jednoj zemlji članici nema e, visoke potražnje za takvim instrumentima, ali ima umjerene do dobre potražnje u Belgiji, Francuskoj, Irskoj, Poljskoj, Portugalu i tako dalje. A u ostalim zemljama članicama ta potražnja je vrlo mala ili praktički nepostojeća. Kada je riječ o proširenju, općih polica od eh, osiguranja od odgovornosti i eh, na području okoliša. Imate vrlo visoku dostupnost takvih instrumenata u Austriji, Njemačkoj i Ujedinjenoj kraljevini, zatim eh, visoku dostupnost u navedenim zemljama članicama u drugom redu, zatim nisku do umjerenu dostupnost u šest zemalja članica, a takve police nisu dostupne u pet zemalja članica. Kada je riječ e, opet o dostupnosti, zagledavamo i potražnju za ovakve oblike osiguranja. Dakle, imamo vrlo visoku potražnju za takvim instrumentima samo u Austriji i Njemačkoj. To su zemlje članice u kojima je to glavni oblik osiguranja koji je dobrovoljan. Dakle, ponavljam, u dvije zemlje članice imamo e, dobrovoljan sustav, a u pet do deset zemalja članica imamo i e, dobro do dovoljnu potražnju za ovakvim instrumentima. U Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Slovačkoj, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini imamo dobru potražnju, dakle nisku potražnju u dolje navedenim zemljama članicama i u krajnjem redu zemlje članice gdje nema takve potražnje. Zatim, Evo, mislim da možete sami pročitati ovaj e, slajd, dakle to je e, dalje oblik osiguranja od odgovornosti u okolišu, ali on je najmanje relevantan, tako da ću ga preskočiti. Evo, prelazimo sada na posljednji dio, to su preporuke. Sudija preporučuje Europskoj komisiji da ne uvodi odmah usklađeni sustav financijskog osiguranja koji bi bio obvezan na, na europskoj razini jer bi to bilo preuranjeno i vrlo teško uspostaviti u mnogim zemljama članicama. I to stoga što nema dovoljno sredstava, nema dovoljno novca za takve sustave. Dakle, oni ne bi bili funkcionalni. I Također studija preporučuje da se ne uspostavi jedan europski fond za industrijske katastrofe jer se taj fond treba nalaziti u nizoj razini, a to bi podrazumijevalo obvezan sustav osiguranja i ako takav ne postoji onda niti fond ne bi bio djelotvoran. Ovo je preporuka koje e, poziva komisiju da uspostavi europski program edukacije, naročito za mala i srednja poduzeća, posrednike i druge dionike iz područja direktive kako bi se podrgla razina svijesti i znanje o odgovornosti koja proizlazi iz ove direktive i također kako bi se dionici upoznali sa zakonodavstvom iz područja okoliša, sustavima osiguranja i tako dalje. Studija također preporučuje zemljama članicama dvije mjere. Postoje neke konkretnije preporuke u studiji koje se tiču samo nekolicine zemalja članica ali na općoj razini se zemljama članicama preporučuje razmatranje mogućnosti proširenja već postojećeg obvezujućeg sustava za odgovornost e, u okolišu i na e, područje, primjene ove direktive, odnosno kako bi se obuhvatilo zbrinjavanje otpada ili e, aktivnosti iz područja direktive seveso ili slučajeve iz područja direktive o industrijskim emisijama i tako dalje. I druga mjera koju studija preporučuje zemljama članicama jest da se razmotri mogućnost dopunske ili sekundarne odgovornosti u slučaju da dođe do stečaja operatora ili ako ga se ne može identificirati ili ako ne raspolaže dovoljnom e, imovinom, odnosno sredstvima. Recimo da se uspostavi odgovornost e, direktora ili upravitelja. Također studija preporučuje i daljnji nastavak e, rada komisiji u suradnji sa zemljama članicama, odnosno da se potakne provedba ove direktive na način da se pojednostavlja njezina primjenjivost, jer bez primjene zakona, naravno, kao što je poznato, bez odgovarajuće provedbe propisa, operatori neće sklapati osiguranje jer će smatrati da im ne treba, tako da cijeli sustav neće opet moći funkcionirati. Ključno je, dakle, na odgovarajući način provoditi direktivu o odgovornosti u okolišu i to je, dakle, prvi korak i preduvjet. I nakon toga Preporučuje se uvođenje mjera za poticanje operatora na provedbu procjene rizika za štetu u okolišu i na kraju preporučuje se zaštita okoliša i javnosti, odnosno javnih sredstava razmatranjem uvođenja sekundarne odgovornosti ili dodatne odgovornosti. Evo, predsjedatelj prekida. Evo, upravo sam završio. Hvala vam lijepa na pozornosti. A ako imate bilo kakvih pitanja, ovdje imate link i na e, našu stranicu i moju mail adresu. li molim vas, ostanite na vezi jer će i zastupnici za cijelo htjeti postaviti pitanja. Uh, je da će gospođa Korsas da imam problema sa svojom vezom, da će se pokušati povezati kako bi držala svoje izlaganje. Uspješ Korsas, izvolite. Spojena sam, čujete li me? Malo kasnimo, pa bismo vas zamolili da vaša prezentacija bude sažeta. Biću kratka za početak. Izlažila bih vam rezultate procjene direktiva o zločinu u okolišu koja još nije javna. Tek ju finaliziramo u ovom trenutku, tako da vas molim da imate na umu da sve što ovdje izložim nije još finalizirano izvješće. Dakle, osobito to mislim na preporuke i mogući nastavak rada, tako da vas molim da ovo jednostavno kao nešto ćemo možemo razmotriti, shvatite i neću vam prejudicirati e, prioritete niti konačne, konačni izgled. Dakle, s obzirom da imam samo 10 minuta, osredotočit ću se na ono što je relevantno za pravne osobe i imajući to na umu započet ću sa općim komentarima. Dakle, ECD, direktiva za zločinu u okolišu i glavni horizontalni instrument kako bi se zaštitili okoliš od, na temelju kaznenog zakona. 2008. je usvojena, dakle, to je instrument prije Lizabona, predatira ga, što znači da u to doba je komisija imala tek ograničenu e, nadležnost za ovo, što objašnjava zbog čega je sam instrument poprilično općenit, barem u usporedbi sa instrumentima kaznenog prava koji su nakon toga usvojeni nakon Lisabonskog ugovora. 2010. E, razdoblje transponiranja stupilo na snagu, tako da je dovoljno vremena prošlo kako bismo vidjeli i procijenili kako kakve rezultate sama direktiva daje, a cijela tema je stekla politički značaj, važnost e, tijekom svake revizije do sada i u budućnosti. I imamo za to političku podršku i to je i u radnom programu komisije za 2021. I moramo poštovati i ispuniti ciljeve Green Deala i strategije za biološku raznolikost komisije. Koji su ciljevi direktive o zločinu u okolišu? Dakle, opća tema je naravno smanjenje štete i ovakvih situacija. Kako to možemo napraviti? Smanjujući razlike između država članica što se tiče kriminalizacije ovakvih e, prekršaja i naravno razine sankcija kako bismo sprečili neke oaze gdje su ljudi nekažnjivi unutar Europske unije. Zatim ona mora biti proporcionalna po svojim sankcijama, mora biti u svim državama članicama jednako usklađena i želimo dakle zaštititi poslovnu zajednicu koja se pošteno drži pravila i isto tako smanjiti nezakonitu trgovinu i prekogranični kriminalitet u tom smislu. Dakle, načelno ova direktiva sadrži niz definicija koje zapravo definiraju zločin u okolišu i definira se kao ozbiljne prekršaje protiv obaveza očuvanja okoliša od strane operatera subjekata koji su izneseni u 72 instrumenta za zaštitu okoliša koja su u aneksima direktivi. Dakle, postoji veza između zločina i administrativnih prekrša. Dakle, prije svega možemo moramo imati kršenje zakonodavstva postojećega, tek nakon toga možemo reći da se radi o zločinu na štetu okoliša, dakle posebno ako se radi o osobitoj šteti koja je nanesena. Preskočit ćemo sljedeći dio. Rezultati procjene. Dakle, zaključili smo, što nas nije iznenadilo, moram reći, s obzirom na prilično općenit karakter odredbi, zbog e, toga što su doneseni prije Lizabonskog ugovora, dakle imali smo vrlo ograničen utjecaj u praksi i ECD zapravo pokušava napraviti jedan cijeli komplet definicija koje se tiču zločina na štetu okoliša, ali nismo vidjeli značajni e, utjecaj što se tiče stvaranja jednakih uvjeta za sve po pitanju razina sankcija, kao niti u praksi, niti u pravnom smislu u državama članicama i nije dakle došlo do e, sankcija koje bi bile odvraćajuće u državama članicama nakon usvajanja direktive. Dakle, slučajevi koji se tiču ovakvog kriminaliteta još uvijek su na vrlo, vrlo nisko razinu državama članicama, a sankcije ondje gdje se i odrede se čini da su vrlo niske. Također, to možda nije samo zbog direktive, ali su se pojavili neki deficiti u praktičnoj provedbi direktive zbog toga što ne možemo uspješno boriti se protiv ovakvog zločina i kriminaliteta ukoliko nemamo funkcionalne kontrole, policijska tijela, sudbena tijela i u krajnjoj liniji sankcije i osude koje se provode doista i u praksi. Uz to vrlo je teško bilo pratiti uspjeh jer nemamo sustavne statistike, podatke o ovim svim elementima a i vijeće radi na tome, dakle na ukratko rečeno znatan je deficit u svim državama članicama vezano uz sve elemente lanca provedbe što se tiče e, borbi protiv kriminaliteta na štetu okoliša. Što se pravnih entiteta tiče, direktiva ne traži država članica da um, moguće odgovornost pravnih osoba, već je državom prepušteno da same odluči da li se radi o kriminalitetu ili ne, a većina država članica kaznenu odgovornost pravnih osoba traže, osim nekoliko država članica, petih je ovdje navedeno koje imaju administrativne sankcije, odnosno sisteme kroz koje se time bave. Vidjeli smo do sada, što se tiče pravnih entiteta, svega nekoliko slučaja, dakle tu moram reći da nedostaju podaci, onda gdje imamo podatke države članice su pokazale svega nekolicinu slučajeva gdje su pravni entiteti počinili nekakve kriminalne radnje, ovdje govorim dakle o osudama, jer to su najkonkretniji podaci i dakle tu je broj osuda vrlo, vrlo nizak. Imamo, nemamo uopće čak dokaza o tome da je direktiva e, dovela do jedne razine odvraćanja od ovakvih radnji po pitanju pravnih tijela. Nadalje ne postoji veza primjerice financijskih kazni između nanesene štete i financijskog položaja pravnog entiteta, primjerice godišnje dobiti ili profita koji se ostvaruje kroz takvo neko kazneno djelo. To nas sve dovodi do zaključka da nanesene novčane kazne zapravo ne, da nedostaje proporcionalnost što se tiče štete nanesene ili profita koji može na taj način biti stečen. Nemamo niti dokaza da do, došlo do konfiskacije eh, profita takvih ili bilo kakvih sankcija, no to sam već pomenula. Sljedeći slajd, što možemo učiniti kako bismo poboljšali situaciju? Trenutno razmatramo definiciju eh, minimalnih, maksimalnih sankcija, definiciju olakšavajućih okolnosti, primjerice neki koji se tiču organizacijalnog kriminala, pokušaja da se zabiđu kontrole, inspekcije. Također bismo razinu financijskih kazni mogli povezati uz očekivani nezakonitu dobit ili razinu nanesene štete e, što se tiče tijela koja su bila uključena u kazneno djelo. Također vrlo često rastupnost drugih sankcija može biti e, snažnija u odvraćanju nego same financijske kazne. Dakle, postoji cijeli niz takvih dodatnih sankcija e, koje nam padaju na pamet. Možda bi za vas najvažnije bilo e, povrat tog, te uništene uništenog okoliša u prvotno stanje i primjerice isto tako zatvaranje proizvodnih pogona ili isključenje iz postupaka javne nabave i tako dalje. Postoji cijeli niz mogućnosti ovdje, a u mnogim državama članicama one se već i koriste, no nisu e, nužno na raspolaganju svugdje. Također, mnogo možemo učiniti kroz neko pravo, soft law, primjerice dokumentima, smjernicama, jer se pokazalo da zločini protiv okoliša često se ne koriste kao instrument zbog nejasnih definicija e, nejasnih definicija ozbiljnosti samih prekršaja, primjerice Mm, kazneno djelo će često ovisiti o tome da li je nanesena znatna šteta. No, što je točno znatna šteta ili koja je nezanemariva količina toksičnih tvari mm, koje primjerice završe u nekom vodnom toku ili zraku ili zemlji. Tako da vrlo često je teško dokazati namjeru i mnoge zemlje ne primjenjuju kazneno pravo, već rađe pribjegavaju administrativnom pravu ili nekim potpuno drugim oblicima. Primjerice, e, u se, su se stvari svele na prijevare. Predsjedatelj moli izlagateljicu da polako završi sa izlaganjem. Dakle, dokumenti poput smjernica se mogu objavljivati, zatim prikupljati statistički podaci, osposobljavanje e, tijela državnih ili koordinacija tijela poput Europola, Olafa, Eurojusta i drugih profesionalnih mreža. To su sve moguće ideje. Ovime završavam. Hvala vam puno na pažnji. Hvala vam lijepo. Sada ćemo imati pitanja E, usput govorim e, svima da su da je glasanje do, 6, do 18.45 otvoreno. I imamo vremena za pitanje sada, molit ću sve da im se ograniče na jednu minutu. Gospodin Manders, izvolite, imate riječ. Hvala puno, hvala i komisiji na studiji i rezultatima evaluacije. Imam pitanje za gospodina Lopatu. Neke od preporuka su mi jasne, prepoznajem ih, ali nije mi jasno da prema ovoj evaluaciji, odnosno studiji, komisija ne predlaže uvođenje obveznog financijskog sistema, jer neke druge, neke države članice jednostavno tako nešto ne nude, a po meni, ako uvijek sumnjamo da neka država članica neće ponuditi takav sistem, tada smo u pad poziciji i ukoliko želimo da Europa bude snažna, moramo pronaći najbolje rješenja u državama članicama te pokušati sve dovesti na standard onih najboljih, a ne na standard najgorih. Ostalo je bilo prilično važno, jasno samo mi je ovo pitanje palo na pamet u studiji je navedeno da velik broj država članica već ima obvezno financijsko osiguranje, pa zbog čega ne bismo kopirali te države članice, Njemačku, Španjolsku, umjesto da slijedimo one države članice koje to nemaju, koje ne uvode obvezan sistem financijskog osiguranja. Hvala. Hvala, gospodine Roberti. Mi sentite? Pronto? Yes. Yes. Yes. Allora, ecco, io due domande secche. La prima, intanto... Imam dva kratka pitanja i u prvom redu želim zahvaliti komisiji na ovoj sveobuhvatnoj studiji koja će biti izvrsna temelj za naš rad. Prvo pitanje je već postavio prethodni govornik, ali zanima me čuti od gospodina Lopata da zna li do kakvih bih e, problema došlo kada bismo uveli obvezno osiguranje za pitanja štete u okolišu? Možda bismo mogli uvesti zajednički izračun za e, zajednički izračun za e, maksimalni iznos odgovornosti, odnosno mnogi smatraju, među kojima i ja, da bi to bilo svakako nužno. Zatim, kaznena djela iz područja okoliša. O tome bih mogao mnogo reći, ali želim e, se osvrnuti na jedan dio izlaganja gospođe Kortals. Jeste li predvidjeli ili smatrate da je moguće predvidjeti osim e, kaznenih e, djela iz područja okoliša također kazneno djelo ekološke katastrofe? to je vrlo rasprostranjeno i e, takve katastrofe prouzrokuju doista velike štete koje se teško mogu sanirati. Dakle, Smatrate li da i u kaznenom pravu i u građanskom pravu je moguće predvidjeti odgovarajuće sankcije? I slažem se sa gospođom Kortac da e, zemlje članice polažu malo pažnje na ova pitanja i u organizacijskom smislu, ali u Italiji od 2015. godine imamo e, vrlo konkretno zakonodavstvo, međutim još nije u potpunosti operativno provedeno jer i još treba uspostaviti čitav sustav. Mislim da su ekološke katastrofe najgora dijela koja je moguće počiniti jer ona idu na šetu ne samo okoliša i gospodarstva nego i zdravlja građana i treba ih odgovarajuće sankcionirati. Dakle, predviđate li ili možete li predvidjeti također i mogućnost kaznenog dijela ekološke katastrofe? Stick to the time. Hvala vam kolege, nemamo baš vremena previše, molim vas zadržite vremena za pitanje gospodin Kujčuk. Gospodin Kujčuk, izvolite. Čujete li me? Hvala. Prema izvješću preporučuje se da Europska komisija uvede osposobljavanje diljem Europske unije kako bi se podigla razina informiranosti o LD-u i upravljanjima rizicima o okolišu, no već se potiče razvoj instrumenta i tržišta za financijsku odgovornost. Tako da bi moja dva pitanja bila prvo. Nije li ovo prestidljivo, nedostatno snažno i kako će to utjecati na tržišta? A drugo pitanje u usporedbi Nažalost, veza nije dovoljno dobra da prevedemo drugo pitanje. Zahvaljujem. Zastupnik Tusan, izvolite, imate riječ. Dobar dan. Ja ću govoriti francuski. Imamo vrlo malo vremena da se zabavimo ovako širokom temom. Ja imam jednu opću primjedbu vezano uz ovu temu odgovornosti na području prekršaja na štetu okoliša i i možemo reći da su ambicije daleko od izazova. Danas smo imali informaciju da u 30 posljednjih godina 70% kralježnjaka je e, nestalo u, e, na zemlji. Imamo svake godine informacije koje nam govore o tome da se okolišna katastrofa ubrzava a tu sada imamo na stolu ove prijedloge koji ne uzimaju u obzir hitnost situacije. Nakon toga imam dva pitanja. Prvo pitanje vezano uz prezentiranu studiju. Postavljam si pitanje zašto je područje primjene ograničen Jako je loš e, zvuk i ne čujemo dobro. Pokušajte ponovno, molim vas. Sada vas vidimo. Yes, we Sada vas vidimo. Da li me čujete, ali ne možemo, vas čuti. Čujemo vas, ali jako e, loše. Idemo dalje, a sad ćemo pokušati... Nastavit ćemo sa vas drugim govornicima, pa ćemo pokušati ponovno se vratiti na vas. Sljedeći govornik... Dobar dan svima. Kratak komentar kao možda zaključak onoga što je kolegica Mari željela reći. Mi smo zapravo jako iznenađeni budući da ova studija je usredotočena na neka osiguranja i sigurnost, a ovdje zapravo e, se ne govori o pravim odgovornostima, ne govori se isto tako i o odvraćanju. S druge strane se ne govori ni o odšteti za štetu. Dakle, moramo s jedne strane govoriti o ovom e, pravu i obvezi na o vigilanciji i e, s druge strane kako gledate znači na e, financijsku odgovornost ovih tvrtki Mm, kaznenih, civilnih i tako dalje. Iz ovih e, kaznenih dijela postoje također i e, žrtve prave ljudske žrtve. Kako ćemo imati odštetu za se? Gospodin Hvala, zastupnik Kolakušić. Mr. Kolakušić, the Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče, poštovane kolege, govorimo o uvođenju obezne kaznene odgovornosti kao administrativna odgovornost upravna građanska nije dovoljna što razlikuje kaznenu odgovornost od građanske i upravne znači tu možemo izreći kazne zatvora a ovdje ne možemo sve ostale kazne apsolutno su dostupne i kazne zabrane, zabrane obavljanja djelatnosti novčane kazne sve znači kako ćemo mi pravnoj osobi izreći kaznu zatvora nikako prema tome nije ključ u podizanju te odgovornosti na kaznenu odgovornost, već je ključ u visokim kaznama i strogom provođenju zakona. Moramo biti jedinstveni. Dakle, da jedinstvena kazna bude i u Hrvatskoj i u Francuskoj, da istu štetu da bude i da postupak bude isti. Moramo inzistirati na tome, a ne na kaznenoj odgovornosti, po meni. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Labreton. Hvala, gospodine predsjedniče. Zahvaljujemo govornicima na interesantnim studijama. No, ja sam razočaran. Ovaj princip eh, onečišćivača koji plaća je nešto što nam daje mogućnost da oni koji su zbilja odgovorni i plate za to. Do sada nismo imali slučaj e, da je tomu tako. Objasnili su nam da je ova direktiva iz 2018. godine zaštite okoliša putem kaznenog prava bila u potpunosti neodgovarajuća i neuspjeh. Mogu reći da su snažni industrijski lobiji tu na dijelu kako bi se to sve skupa dobro zakopalo. Da li postoji i kakva je veza između vašeg zelenog plana i manjka, ambicije koje vidimo danas ovdje? Hvala. E, gospođa Tusan, sad ćemo krenuti ponovo vidjeti da li vas čujemo. Izvolite. Oprostite. Ja vas čujem. I mi vas vidimo i čujemo. Hvala. Znači ja sam rekla da naše pravo danas ni u kojem slučaju nije prilagođeno klimatskoj hitnosti. Ono što bih ja željela postaviti pitanje vezano uz područje primjene e, ove direktive jer studija kaže da moramo uzeti u obzir e, sve štete okolišu i na području civilne odgovornosti i kaznene odgovornosti. O tome se jako puno e, govorilo. Znači Imamo cijeli niz različitih e, kaznenih dijela u okviru ove direktive iz 2008. Znači, e, raspršujuća i e, raspršujuće onečišćenje, te isto tako u tom smislu isto tako postoji potreba da se uključe ne samo financijska odgovornost i financijska sigurnost, nego isto tako i odšteta. E, postavljamo si pitanje, budući da komisija radi na to, da vidimo na koji način tu možemo možda poboljšati samo upravljanje. sad možda nešto e, provokativno. Da li su možda neke katastrofe nemoguće e, za tretiranje, ne mogu se uključiti budući da su preskupe? i da u tom smislu jednostavno imamo previše e, štete nanjete okolišu da uopće možemo e, na vratiti tu štetu koja je i da li u tom smislu možemo jednostavno zabraniti takve aktivnosti. A s druge strane, kad govorimo o građanskoj e, povelji za okoliš, tu bismo trebali isto tako uvesti ovaj pojam ekocida. E, kad govorimo o tom zločinu moramo osim toga isto tako prepoznati e, i druge prekršaje i zločine kao na primjer stavljanje u opasnost okoliša, isto tako zaštita okoliša kroz kazneno pravo. Gospođo Tusa, Dao sam vam e, riječ ponovo i potrudio sam se, ali onda ste je uzeli tri put vremena koje vam je bilo dodijeljeno, a ima još drugih kolega koji žele uzeti riječ. A sada ćemo čuti odgovore e, gospodin, gospođa Kortas, gospodine Lopata. Evo svakome ću dati pet minuta. Evo, gospođo Kostas, imate prvo riječ. Čujete li me? Prije svega, željela bih reći da je naše izvješće instrument koji gleda u ono što se događalo u prošlosti. Evaluacija ne gleda u budućnost, nego mi procjenjujemo rezultate određenog instrumenta u prošlosti. Ono što mi želimo napraviti je priprema eventualno revizije direktive. I u tom smislu u našoj studiji nećete pronaći e, ono što će se događati u budućnosti. Naravno, mi tu imamo sada neke sugestije ili preporuke, no radi se prije svega o evaluaciji prošlosti i opisu onoga kako je taj instrument funkcionirao. Tijekom svoje prezentacije sam rekla da mi uopće nismo iznenađeni da ovako stari instrument iz 2008 e, funkcionira na ovako loš način. Mi smo u tom trenutku bili još uvijek unutar trećeg stupa i to je predlisabonski instrument. U potpunosti se slažem da ambicija ne smije biti da se prisiljava države članice da se u svim državama članicama stvara kaznena odgovornost pravnih entiteta. Ja smatram da fokus potrebne revizije i moguće revizije nije e, to, znači kao što smo čuli, e, možemo isto tako kazne izreći u upravnoj e, i u građanskoj proceduri. To je nešto nije eventualno potrebno ili korisno u ovom trenutku. Isto tako se slažem s tim da imamo vrlo strogo okolišno pravo na papiru, ali ako se to ne provodi u državama članicama u dijelu, onda nema nikakve koristi od toga. Ono što je važno je da ova direktiva o e, za, e, kaznenim dijelima protiv e, okoliša nešto što zbilja se mora provesti u dijelo a ono što je izuzetno važno je da države članice osmisle strategije na nacionalnoj razini, a moramo imati bolju koordinaciju između država članica. Europska unija nema nadležnost da kaže državama članicama kako provesti u dijelo zakone, no postoje načini u mekom pravu i kroz zakonodavstvo da se e, poboljša situacija. Gospođa Tusa je govorila o tome da moramo uvesti ovaj pojam ekocida, mislim da smo o tome već razgovarali. Ja nisam to spomenula jer sam bila prije svega usredotočena na pravne entitete pravne subjekte. No u svakom slučaju slažem se s tim da moramo e, proširiti područje primjene direktive. Da li će to ići toliko daleko da će se uključiti ekocid? Nisam, no u svakom slučaju e, Evo, e, mislim da je potrebno da se uključe i druga područja u područje primjene direktive, područja koja u ovom trenutku još nisu pokrivena. Želite li možda još e, neka dodat, e, neke odgovore na neka dodatna pitanja? Ako nemate više odgovore, onda evo prelazimo na gospodina Lopatu. Gospodine Lopata, imate riječ, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, što ste mi dali ponovno riječ. Ispričavam se. Nisam uspio slušati prijevod, pa nisam shvatio sva pitanja. Prvo pitanje je gospodina Mandersa. Znači, ova, zašto e, ne predlažemo ustanovljanje obaveznog sustava osiguranja na europskoj razini? Da, ono što je izuzetno važno da potencijalno odgovorni operatori imaju dovoljno financijskih sredstava. U tom smislu trebaju imati dovoljno financijskih e, sredstava na raspolaganju da pokriju svoju odgovornost direktiva funkcionira na tom principu i to je naš zajednički cilj. Postavlja se pitanje da li ovaj cilj možemo postići e, ustanovljenjem obaveznog sustava e, od danas do sutra ili je potrebna i pripremna faza. Je li teren dovoljno zreo? Gospodin Manders je postavio zbilja jako relevantno pitanje. Autor ove studije je postavio isto pitanje. Zašto e, državama članicama koje imaju takav sustav, zašto onda to se e, ne proširi i na druge države koje nemaju takav sustav i zašto se to ne ustanovi na europskoj razini. Odgovor je bio da to nije moguće zbog e, realnosti u državama članicama jer, na primjer, neke države članice, otprilike trećina njih zapravo uopće nema skoro nikakvog sustava na tom području. Zatim imamo još jednu trećinu država članica koje imaju tako nekakav srednji sustav i u tom smislu nije zapravo e, sustav spreman da se tako nešto provede u djelo. E, znači 8 do 10 država članica su čak i pokušale da se ta ustanove na svojoj nacionalnoj razini takav obvezujući sustav osiguranja, ali jednostavno to nisu uspjele. Rumunska je to imala na umu, Mađarska, čak i Litva se time bavila i te države jednostavno nisu to uspjele ustanoviti na nacionalnoj razini. Neke druge države članice nisu previše uznapredovale u tom smislu jednostavno nisu u mogućnosti da se ovakav sustav provede u djelo. To je preuranjeno, a ne možemo sad isključiti da je to finalni cilj, ali ne postoje pretpostavke za takvo ostanovljenje takvog e, obveznog sustava. Kao što sam rekao, Španjolska i Portugal još e, tri druge e, članice su napredovale na tom području. Slovačka, Češka i Irska. Imamo u Njemačkoj i u Austriji dobrovoljni sustav kojim se pokriva cijeli niz e, poslovnih subjekata. Znači pokriva se ne samo odgovornost. No evo, u ovom trenutku samo sedam država članica ima pretpostavke za potpuni sustav. Gospodin Roberto je postavio pitanje o manjku ambicioznosti. I to pitanje je bilo slično ovom prethodnom. Nadam se da sam ovim svojim odgovorom i to pitanje pokrio. Što se tiče EU e e, programa edukacije za operatere, gospodin Kujček, je postavio pitanje vezano uz to. Ovdje postoji samo ta jedna mjera ne bih e, rekao da to nije važno to je u svakom slučaju važno jer od početka želimo postići razinu znanja svih dionika stručnjaka no isto tako i profesionalaca na ovom području što se tiče provedbe direktiva o zaštiti okolišta putem e, kaznenog prava, zapravo mm, e, direktive o e, okolišnoj odgovornosti. Jako je važno da operateri znaju kakva je situacija ako oni isto tako svojim djelatnostima potpadnu pod područje e, primjene ove direktive. Da, znamo da određeni subjekti jednostavno ne znaju kako je točno stanje. U tom smislu takva obuka je jako važna i potrebna. Jako bi to pomoglo kako bi se poboljšala provedba direktive. No, to nije mjera kojom ćemo riješiti sve otvorene probleme. U ovom trenutku razmišljamo i o tome da osmislimo takav program obuke. U svakom slučaju e, veselimo se i suradnji i eventualno pomoći na tom području. A što se tiče intervencije gospođe Tusa, vi ste govorili o mnogim ključnim elementima, prije svega o širokoj, širokom području primjene, proširenju područja primjene ove direktive. Evo, ako mi je vrijeme isteklo, mislim da sam pokrio više manje sva pitanja. Hvala gospodine Lopata, gospođo Kolhas na vašim intervencijama. U svakom slučaju je e, važno da govorimo o ovoj temi, a prije nego što krenemo na 15. točku dnevnog reda, ja sam E, bih vas htio sad obavijestiti da smo e, odlučili da 16. točku dnevnog reda tretiramo na sljedećem sastanku, a sada 15. odgovornost poduzeća za štetu u okolišu. Gospodin Manders, imate riječ, izvolite. Ovdje govorimo o zakonodavnom izvješću vezano uz direktivi o e, okolišnoj odgovornosti ova direktiva postoji od 2004. godine i mi mislimo, ja mislim da je potrebna revizija. Države članice i vijeće se konstantno protivljuju toj reviziji. A isto tako i u nekim državama članicama se i koči implementacija LD-a. Zbog toga tražimo od, Europske komisije da podrži Europski parlament vezano uz reviziju ove direktive. U svakom slučaju nedostaje nam ambicije i moramo imati više ambicija kako bismo e, i gospodarstvo i zaštitu okoliša u Europskoj stavili na višu razinu tu e, nemamo dovoljno e, zakonodavne sigurnosti i isto tako se ne primjenjuje dovoljno ovaj princip, princip i temeljno načelo onečišćivača koje treba platiti za štetu. Ako mi želimo to, onda moramo zbilja to i provesti u djelo. Ova direktiva se provodi različito u različitim državama članicama i u tom smislu ne postoji prava sigurnost. Moramo imati harmonizirano zakonodavstvo i nećemo više u budućnosti govoriti o ld u nego LR-u e kako bismo imali ista pravila svugdje u Europi za sve. U tom smislu bismo trebali poboljšati definicije, na primjer definicija štete nanijete okolišu. Moramo u svakom slučaju imati na umu da imamo 27.10. organizirani sastanak koji će nam dati malo više informacija vezano uz to. A ono što je izuzetno važno, ja to stavljam ovdje, da imamo reciprocitet za sve kompanije kako bismo izbjegli štete, no isto tako kako bismo dopustili da imamo pravično tržišno natjecanje i konkurentnost na europskoj razini. Mi smo ovdje govorili znači o obaveznom osiguranju, financijskom osiguranju koje bi bilo obvezno. Ja smatram da e, to je moguće, na primjer, na nekim drugim područjima ja osiguravam sebe, bez obzira što 20 godina nisam imao nikakvu štetu. Zašto se onda ne može ova obvezujuća šema za e, tvrtke e, postići i u Europi? Možda bi bilo dobro i vidjeti na koji način se to može e, eventualno pokriti i dijelom iz fondova Znači, e, ne smijemo isto tako imati mogućnost da se velike kompanije skrivaju iza malih kompanija. Znači, moramo imati tu odgovornost inicijalnog naručitelja. Kako bismo e, izbjegli te štete, moramo prevenirati, a ako imamo štetu, onda onaj koji ju je prozručio treba u svakom slučaju i platiti za nju. Mi E, prihvaćamo da e, glavni direktori dobivaju veliku plaću ako sve dobro funkcionira, ali isto tako direktori moraju odgovarati kao najviše instanca ako nešto ne funkcionira. Jako je važno da to imamo na umu. Izgleda da e, se takve stvari već sada nalaze pred sudovima. Moramo imati harmoniziranost na EU razini. U tom smislu moramo E, implementirati ili task force ili stručnu skupinu koja bi se bavila ovom temom. Moramo također i osmisliti obuke, to je već rečeno u ovim preporukama. U e, nekim slučajevima e, nemamo dovoljno vještina regulatora koji znaju točno koje su sve opasnosti kojima se, na primjer, izlaže okoliš od industrijalaca. U tom smislu moramo isto tako imati tu šemu obuka. Gospođa Hokas je rekla da moramo povezati ovo zakonodavstvo sa drugim zakonodavstvom na europskoj razini, na primjer e, sa ovom direktivom o zaštiti okoliša putem kaznenog e, prava. Da, rečeno je također da se mora proširiti područje e, primjene direktive i to je gospođa Kolcas isto tako rekla. hoću li sad reći nešto o samom kalendaru? ili ćemo prvo poslušati reakcija e, kolega. Dati ću vam riječ nakon reakcija kolega. Evo, ovo je sve za sada i čekam u svakom slučaju e, na preporuke od svojih kolega. Hvala gospodine Manders. Sada gospodin Robert ima riječ, izvolite. Grazie, io Nažalost, ovu je <laughs> bio vrlo loš zvuk. Dobro, evo, slažem se sa svime onime što su rekli i moji prethodnici, tako da mogu kraće govoriti. Dakle, trebamo predvidjeti pravu provedbu u ovom slučaju ova tragedija pandemije koja nas je sve pogodila, mislim da nam nalaže ulaganje napora u to jer je jasna veza između uništavanja okoliša i napada na zdravlje europskih građana, naročito s epidemijama koje mogu iz toga proizaći ili je već proizišla jedna takva pandemija. Dakle, naša je dužnost jasna. Također, trebamo predvidjeti i odgovornost za štetu u okolišu i e, za one koji obavljaju ovlaštene aktivnosti, jer vrlo često ovo ovlaštenje obuhvaća aktivnosti koje se ne bi mogle obavljati pri tome vodeći računa o sigurnosti građana. Dakle, i e, to bi trebalo proširiti na ovlaštene vlasti ili tijela ako ona izlaze van okvira dobivenog ovlaštenja, odnosno dozvole. I na kraju htio bih se osvrnuti i na rokove za naš rad. Naravno, to je vrlo složeno tehničko, stručno pitanje i to smo vidjeli i iz izvješća, odnosno izlaganja predstavnika komisije. No, mislim da rokovi koji predlaže izvjestitelj su odgovarajući, no to bismo trebali smatrati fleksibilnim rokovima i s obzirom e, na nesigurnost održavanja naših sastanaka zbog e, pandemije i u slučaju da uvidimo da je potrebno još jedno saslušanje na kojem bismo mogli podrobnije razmotriti ovu temu čak i ovdje u Italiji kako bismo raspolagali svim e, potrebnim činjenicama za rad našeg odbora. No, mislim da trebamo predvidjeti fleksibilnost u pogledu rokova Nažalost, sa ovom glazbom pozadini je nemoguće razumjeti. Ispričavamo se. Girato alla collega Lara Volters. Credo che i due dossier debbano necessariamente procedere parallelamente e confido che questo si riesca a fare. Grazie. Thank you very much, Mr. Roberti. We miss... Uh, Hvala gospodine Roberti, evo propustili smo prisilno ovaj posljednji dio zbog glazbe u pozadini. Prelazimo na gospodina Ključoka. Izvolite. Uh, Hvala. Kao što sam rekao prije, više od 50 godina nakon usvajanja direktive o odgovornosti za okoliš, još uvijek nalazimo na poteškoće u provedbi. Zato osmišljavamo prijedloge kako bismo poboljšali ovaj izvorni prijedlog i kako bismo sanirali štete u okolišu na temelju načela onečišćivač plaća i kako bi zemlje bolje mogle očuvati naše nacionalne resurse. Trebamo to učiniti ne samo usredotočujući se na ovu direktivu, nego bismo trebali i uskladiti djelovanje u okviru zelenog plana i strategije za bioraznolikost. Stoga se e, radujem budućoj suradnji sa izvjestiteljem i radu na rješavanju još otvorenih pitanja. Hvala. Hvala gospodine Kjučuk. Gospođo Tusan, izvolite i sada imate više vremena. Mr. Sand? Gospođo Toussaint?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 koju smo čuli. Da, jako nam je potrebna e, transparentnost i to što se tiče konkretnih brojaka. U okviru našeg odbora trebali bismo zatražiti da nas komisija redovito obavještava vezano uz e, primjenu ove direktive te također vezano uz smjernice što se tiče odštete na, eh, na području štete načinjene okolišu, to, te smjernice trebaju biti eh, objavljene u prosincu ove godine. Ja se isto tako vraćam na to da moramo zbilja proširiti odgovornost i odštetu što se tiče okoliša onkraj ove direktive. Moramo e, izaći iz okvira ovog pitanja dopuštenih aktivnosti. Ovdje prije svega imamo na umu učinkovitost jer E, ponekad prođe i nekoliko godina što se tiče ovih administrativnih procedura prije nego što se uopće krene naprijed sa nekom odštetom u okviru upravnog postupka. sljedeća reforma bi trebala dati isto tako bolju definiciju što se tiče razine znakovitih pragova znakovitih e, šteta te isto tako moramo e, reći koliko je važna suradnja na području provedbe, bez obzira što nas to ne pošteđuje rada zbilja na tekstu koji će odgovoriti na naše ambicije. A sada žrtve. U okviru studije nešto je tome rečeno. Moramo u svakom slučaju dati e, u slučaju stečaja isto tako prioritet žrtvama. Tu moramo e, dobro definirati pitanje pristupa pravosuđu na području e, okoliša. Mislim da je to pitanje i pristup e, pravosuđu i pravdi na području zaštite okoliša je nešto što je preograničeno i preusko. Mislim da u ovom trenutku već možemo neke stvari promijeniti i poboljšati. Na primjer, možemo dopustiti, na primjer, da isto tako u sudnici tijekom postupka imamo pravo prirode koje je e, stavljeno u prvi plan, jer i priroda tu je ona koja e, je žrtva takvog postupanja. Gracias, Kolaković. Hvala. Gospodin Kolakušić, izvolite. Osim sustava osiguranja potrebno je razmotriti sustav dakle bankovnih garancija. Što je najbitnije? Znači većina rudnika, prijevoza opasnih tereta i svega odvija se na temelju znači koncesija, na temelju natječaja. Vrlo je bitno da dakle samo sposobne tvrtke sa velikom materijalnom moći i koje su praćene sa bankovnim garancijama mogu obavljati određene djelatnosti jer onda nećemo imati problema sa naplatom. Dakle, ukoliko vi na početku predate bankovnu garanciju, dođe do štete, automatski se naplaćuje iz bankovne garancije. U slučaju, dakle, i obveznih osiguranja i tako dalje, potrebno je provesti dugotrajne postupke, pogotovo kada uđemo u sudske postupke. Dakle, mislim da bi trebalo kod zaštite okoliša dati prednost bankovnim garancijama, odnosno određenim fondovima koje mogu stvarati dakle ili određene grupacije izvođača što se tiče rudnika i tako dalje, ili imamo najčešću situaciju da jedna tvrtka dobije koncesiju, iscrpi cijelo područje i samo se ugasi, ode u stečaj i mi imamo gola brda i velike rupe u zemlji. Hvala. Hvala. Riječ izvjestitelj, gospodin Anders. Hvala svim kolegama na doprinosima i htio bih pročitati privremene rokove koji su predviđeni. Dakle, 26. ili 27. listopada, kao što sam rekao, imat ćemo radionicu o ovom izvješću, odnosno odgovornost poduzeća za štetu u okolišu i imat ćemo također predstavljanje naše studije o ovoj direktivi. Zatim, 2. ili 3. prosinca imamo razmatranje nacrta izvješća i 16. prosinca Imamo rok za podnošenje amandmana. I da odgovorim gospodinu Robertiju. I ja sam fleksibilan u pogledu rokova jer zbog pandemije nažalost teško se okupiti na jednom mjestu i iako smo mi možda ovdje najmodernija institucija na svijetu, naši tehnički sustavi baš ne rade najbolje, moglo bi biti bolje. Dakle, bilo bi ljepše kada bismo svi bili ovdje u prostori i razmijenili gledišta. Evo, ovo su predloženi datumi i radujem se budućoj suradnji sa svima. Hvala. Hvala, gospodine Manders. Mogu se jedino složiti s vašim riječima naročito kada moramo imati ovakve sastanke u četvrtak poslje podne. Evo, prelazimo na točku razno. Ne znam ima li prijedloga pod ovom točkom. Gospođa Melkior. Hvala, nadam se da se čujemo. Postupak reforme e, komitologije, koliko čujem, nije bilo komunikacije između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni i nisu predloženi nikakvi kompromisni amandmani do sada a glasovanje o kompromisnim amandmanima je predviđeno već za sljedeći sastanak odbora 28. Dakle, zamolila bih e, izvjestitelja da barem izvijesti izvjestitelje u sjeni u tome kada će dogovoriti kompromisne amandmane sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Melchior. Mi ćemo zamoliti izvjestitelja da proslijedi kompromisne amandmane izvjestiteljima u sjeni i da to učini što prije jer glasovanje je predviđeno za 28. rujna. Dakle, zamolit ćemo ga da božuri. Hvala. Prije nego što zaključim sastanak, dopustite mi da vas ažuriram o saslušanjima odbora. Kao što znate, konferencija predsjednika razmatra moguće datume za ta saslušanja. Dakle, 39. tjedan koji započinje 21. rujna još nije potvrđen, ali to je jedan od tjedana kada ćemo možda imati priliku održati jedno od tih saslušanja na našem odboru. Izvješćivat ćemo od vas i dalje, ali imajte na umu da bi to moglo biti toga tjedna, a ako ne tada, onda tjedan poslije toga. I na kraju sljedeće sjednice Dakle, zajednički sastanak s odborom FAM 21. rujna, iako to još nije potvrđeno, dakle trebamo potvrdu. I sljedeći sastanci odbora. Evo, utvrdili smo e, datum za saslušanje povjerenika 28. rujna i 1. listopada. I prije nego što zaključimo, želim zahvaliti svima na razumijevanju svih ovih poteškoća na koje smo naišli danas e, i moram reći da četvrtak poslijepodne nije baš najpogodnije vrijeme za naše sjednice. E, I evo, hvala svima, vidimo se za nekoliko tjedana.